Mussolina strateška suradnja u borbi protiv teškog zločina i terorizma između Ujedinih Arabskih Emirata i Europola. E, dajem riječ izvjestiteljici e, na četiri minute. Hvala predsjednice. Tekst koji ispitujemo govori o sporazumu između Europola i Ujedinih Arabskih Emirata e, koji e, nastoje se boriti protiv financijskih prijevara i terorizma. To je apsolutno e, jako bitno u ovom trenutku. Moramo uskladiti napore da spriječimo da kriminalci imaju pristup novčanim sredstvima jer to predstavlja tešku povredu prava naših građana. Isto tako se moramo pobrinuti da možemo privesti pravdi one koji su počinili te zločine. Sporazum o kojem danas raspravljamo formalno e, e, o njemu postignu sporazum, očekuje se konzultacije sa parlamentom, i govori o suradnji između Europske unije i Ujedinjenih Arabskih Emirata o zaštiti borbi protiv organiziranog kriminala. To će se raditi kroz razmjene informacija o prevenciji e, kriminala, specijalističkom znanju i strateškim analizama. To je strateški sporazum, nije operativna mjera i stoga isključuje osobne podatke. Europol je u brojnim navratima naglasio E, da postaje središte e, da e, Ujedinjeni Arabski postaju središte ekonomskog i financijskog kriminaliteta i tamo se često i dobi dobivena kaznenom dijelom reinvestira i postoje razna kazna dijela kao što je pranje novca, e, prijevare i tako dalje i tamo se investiraju dobiti od kaznih dijela. Zato Europol želi djelotvornije rješavati istrage i surađivati sa Emiratima i e, preko, s prekograničnim kriminalnim e, e, udrugama možemo se e, boriti protiv njih samo djelotvorno i želimo da parlament glasuje za postupak koji je za to potreban, zato sam izradila nacrt izvješća koji podržava takvo stajalište i e, trebamo podržati ovaj e, sporazum o kojem se pregovaralo između Europola i Ujedinjenih Arabskih Emirata. Hvala. Hvala, sad imamo spontano javljanje za riječ. Samo trenutak, potrebna mi je lista. Imamo tri javljanja za riječ. Gospodin Marijas će biti prvi. Kada govorimo o Arapskim jedinim Emiratima i suradnji sa Europolom terorizam je vrlo važan. Postoje dakle, države koje podržavaju Daesh. E, The Guardian je nedavno objavio izvješće State Departmenta gdje je navedeno da postoje odnos između džihadista i Saudijske Arabije i drugih arapskih država i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dakle, je teror, e, ta poveznica koja postoji između njih mora biti prekinuta. E, ako tamo spriječimo djelovanje terorističkih organizacija, e, moći ćemo donekle spriječiti i sve migracijske tijekove, inače i sve drugo samo jedna jeftina propaganda. E, kojom se treba u stvari nekako prekriti ta suradnja između Ujedinih Arabskih Emirata i terorista. Ujedinjeni Arabski Emirati su jedna federalna država koja se sastoji od sedam država koje su u stvari autonomne dva od tih Emirata imaju velike prihode od e, nalazišta nafte, drugi e, imaju druga bogatstva i to su upravo e, vrlo velike mogućnosti za odvijanje žitog niza ilegalnih djelatnosti, dakle ilegalnih gospodarskih financijskih djelatnosti. Već smo ovdje naveli prijevaru u pogledu PDV-a, pranje novca i slično.

And now I will give the floor to Commission and Commissioner. A sada u ime komisije povjerenica Vrova. Komisija je svjesna zahtjeva Europskog parlamenta da se podrži ovakav jedan sporazum sa Ujedinim Arabskim Emiratima u skladu sa Europolovim stručnjacima. Taj sporazum će biti prvi korak ka jednoj snaženoj suradnji koja je cilj pozabaviti se organiziranim kriminalom, pogotovo kada govorimo o ovom financijskom i gospodarskom aspektu. S obzirom na postojeće okolnosti i geopolitičku nestabilnost u tom području, Nadamo se da zaključenje tog sporazuma će dovesti do određenih e, koristi Europske unije u pogledu spriječavanja i borbe protiv organiziranog kriminala. Međutim, komisija bi isto tako željela komentirati točku četiri rezolucije parlamenta u kontekstu e, pregovora vezano uz uredbu u Europolu. Dogovoreno je da komisija procijeni odredbe koje su sadržane u tom e, sporazumu između Europola i trećih e, zemalja, dozvoljavajući razmjenu osobnih podataka. Ovaj strateški sporazum između Ujedinjenih Emirata i Europola e, se ne tiče razmjene osobnih podataka. Stoga komisija smatra da procjena kao što je to predviđeno u točki četiri ove rezolucije ne bi bila odgovarajuća. Hvala vam lijepa. Ovime zaključujemo raspravu. Glasamo sutra.